Mesdames, Messieurs, je vous propose de commencer nos travaux. Euh, nos Dame i gospodo, evo predlažem da počnemo za sada, iako e, dvije snažne, dva snažna kluba zastupnika još nisu ovdje došli, e, pučani i e, socijalisti, oni će nam se uskoro pridružiti. Vidjeli ste dakle dnevni red. E, moram vam reći da studija na koji način države članice e, izdvajaju proračun za EU uniju da je tu rasprava odgođena. Glasat ćemo sutra u 9 sati, a u 10 sati sutra ujutro počet ćemo s raspravom o, odnosno sa slušanjem za zapošljavanje mladih. E, nakon toga ćemo e, nastaviti s raspravom o e, o financijskoj uredbi gdje je krajem prošloga tjedna konačno došlo do dogovora s komisijom i tu samo mogu čestitati izvjestitelju. Danas poslje podne naš će se sastanak završiti prilično rano. To će nam omogućiti da se neposredno nakon toga sastanu koordinatori i e, tu će e, s nama ostati oni prevoditelji za koje imamo potrebu za vrijeme sastanka koordinatora. To kažem sada odmah kako bi svi asistenti mogli koordinatorima reći da dođu na vrijeme. Budući da nitko nije prigovorio dnevnom redu, dnevni je red usvojen. A sada priopćenja predsjednika. E, njih se mogli pročitati e, u našem informativnom biltenu. E, samo još jedna stvar prije nego što pređemo na sljedeću točku dnevnog reda. Moramo ipak reći nešto o usvajanju zapisnika sa prethodnog sastanka. Dakle, od 19. ožujka i kao što mi uobičajemo radimo na našem odboru, ako do kraja sastanka nema prigovora, smatrat ćemo da je on usvojen. E, predlazim sada na točku dnevnog reda broj četiri To je skupina za praćenje rada pomoći za treće zemlje, naročito što se tiče pomoći u hrani. Sjećate se da su izvjestitelji za proračun 2014. 2015. E, dakle, naš izvjestitelj Jan Jensen i kolega Harvija Zabal organizirali smo 4. ožujka e, e, raspravu na kojoj su bila i dva povjerenika. E, naša dva izvjestitelja su na temelju informacije koje su dobili 4. ožujka kao i nakon tog sastanka predložili da danas e, napravimo raspravu sa glavnim odgovornim osobama u Europskoj e, komisiji. Radi se o osobama koje prate situaciju s plaćanjima, odnosno obvezama za plaćanje, naročito kada se radi u pitanju humanitarne pomoći i općenito vanjskog djelovanja. Pozdravljam među nama predstavnika opće uprave za proračun. E, dodajem naravno e, da ovo o čemu ćemo sada govoriti se odnosi inače i na zemlje članice. Dakle, područje primjene je šire. Iz opće uprave za proračun tu je e, s nama Um, glavni ravnatelj i e, direktor, a tu su s nama i e, e, tri predstavnika opće uprave za vanjsko djelovanje, a tu je i gospodin Lukla Nabu iz opće uprave DEFKO. E, e, kolega zadužen za susjedne zemlje, zatim gospodin e, Marik koji je direktor za instrumente vanjske politike. Želi li sada uzeti riječ izvjestitelje, a nakon toga ću dati riječ gospodinu jean Žuanu. An, izvolite. Hvala lijepa. U početku smo mislili e, da ćemo imati sastanak s povjerenicom Georgijevom. E, I e, mislim da ovdje zapravo moramo reći da ima jako puno različitih tema. Ali e, moramo naglasiti da svi se politički slažu da humanitarna pomoć ne smije biti žrtva nedostatka sredstava. Međutim, upravo je to ono što se događa. Mislim da je strašno da na naslovnicima novina stoji ovo što se kod nas događa. Naime, da mi govorimo jedno, a rezultat je sasvim drugačiji. U vašim dosjeima nalaze se niz pitanja koje bi nam trebali omogućiti da bolje shvatimo kako to da je došlo do zaostatka plaćanja i e, da smo, vidjeli smo naravno da postoji jako, jako velika potreba za povećanjem humanitarne pomoći ali mogućnost da mi sada platimo tako je mala da to jako ograničava ono što uopće možemo napraviti i ono u što se Europska unija može upustiti. Imamo odgovore, nekoliko odgovora na ova pitanja i zahvaljujem se na tim odgovorima jer se tu e, cjelokupna problematika na jasniji način prikazuje sve više i više rastu zaostaci, a kada dođete e, u tu situaciju, onda u jednom trenutku više ne možete ući ni u jedan novi projekt jer ga nećete moći platiti. Dobili smo još jednu novu informaciju u materijalima što smo ih primili a radi se o e, plaćanju kamata. Mi prekasno plaćamo nevladinim organizacijama, a kamate na zakašnjelo plaćanje prilično su se nagomilale. Naročito kada gledamo kolike svote e, trebamo sada izdvojiti za 2013. godinu 230 tisuća eura. Zapravo, to nije tako velik proračun. Međutim, to je proračun s kojim radimo gluposti zbog toga što nemamo novca. E, htjela bih da gospodin Serensen i e, njegovi kolege nam kažu detaljnije kakva je situacija, to je potrebno mojim kolegama i svima drugima koji se za ovo zanimaju. Mnogima je zaista teško razumjeti koliko je ova situacija ozbiljna. Ovdje se ne radi samo o nekim sitnim tehničkim aspektima, već se radi o tome da se uvelike ograničava ono što Europska unija može napraviti na planu humanitarne pomoći. E, politička odluka je jedna, ono što mi radimo upravo je suprotno i to je sramotno. Dajem sada vama riječ predsjedavajući kako bismo nastavili raditi na ovome. Hvala. A, Ana, gospodine glavni ravnatelju, imate riječ. Hvala predsjedniče. Dopustite mi da vas e, podsjetim kako na proteklu situaciju i isto tako kako ćemo e, kolege i ja u općoj upravi za proračun rješavati ova pitanja u sljedećih nekoliko mjeseci. Kolege će malo više ući u to kasnije. U ovom e, času provedba proračuna došla je u situaciju u kakvoj se nikada nismo ranije našli. Jednostavno sredstava e, nema i to bez obzira na to što su se sredstva povećala tijekom godine 11,2 milijarde koje su dodane na europski proračun. E, povjerenik Klevandovski je to spomenuo prije e, kratkog vremena, ali Preostala e, plaćanja, obveze plaćanja su se također povećale i došlo je do povećanja raznih proračunskih stavaka. E, situacija vezana za Rusiju je prično koherentna vezana za proračun općenito. E, mi smo e, gotovo došli do 100% iskorištavanja kako za preuzete obveze, tako i za sredstva za plaćanje. Radi se o iznosu otprilike 500 milijuna za rubriku e, broj 4. E, A što se tiče same humanitarne pomoći, proračun za nju povećao se 2013. godine za 410 milijuna kako obveza za plaćanje tako i preuzetih obveza. Došlo je dakle to u ime proračunskog eh, poglavlja broj 4. Situacija s plaćanjima prilično je napeta kao što znate i kao što je već rečeno e, samo za koheziju, zaista naglašavam samo za koheziju jer ostale stavke u proračunu e, će se e, točno znati za vrijeme finalizacije proračuna, dakle uskoro. Podsjećam dakle da samo u ime kohezijskih politika 23,4 milijarde je sredstava dospjelo na plaćanje, a nisu isplaćena. Činjenica da postoji napetosti nije nešto što nas iznenađuje. To je bilo i ustanovljeno od strane parlamenta i komisije u trenutku usvajanja proračuna. Parlament i komisija su dale zajedničko priopćenje o tome. Jasno je da u tom svjetlu čitav niz e, programa u okviru e, pomoći, e, vanjske pomoći će imati problema tijekom plaćanja ove godine prije ili kasnije tijekom godine, naročito kad se radi o humanitarnoj pomoći. Što se tiče nas u općoj upravi za proračun, mi vrlo detaljno pratimo cijelu situaciju. Mi smo u tom smislu se založili za čitav niz stvari preuzeli smo u komisiji mjere kako bismo mogli što bolje tijekom godine koristiti sredstva, odnosno kako bismo njim najbolje mogli upravljati. Po pitanju humanitarne pomoći Odlučeno je da se radi u dvije faze ove godine te da se smanji razina e, predfinanciranja za međunarodne organizacije. Kako bismo se nosili sa ovim e, aspektom predfinanciranja, mi e, ćemo e, uzeti u obzir nekoliko financijskih instrumenata. A mi ćemo uskoro od vas zatražiti e, virmane. Virmane koje će, koji će vam omogućiti da u ovom periodu godine možete izdvojiti sredstva za humanitarnu pomoć a nakon toga će se izmijenjenim proračunom e, morati to e, nadoknaditi. Već sam vam objasnio da napetosti koje postoje u proračunu e, postoje apsolutno u svim proračunskim stavkama, pa to uključuje i humanitarnu pomoć. Radi se o iznosu od 150 milijuna za humanitarnu pomoć, to je mm, DEC 6, dakle izmijenjeni proračun broj 6, e, a za demokraciju e, će e, to biti u izmjenjenom proračunu broj 10. Nakon toga ćemo, ne bude li drugih kratkoročnih mogućnosti, primijeniti instrument hitne humanitarne pomoći kasnije topkom godine pokušat ćemo se jednostavno osloniti na sve što je moguće. E, prenamjena sredstava e, tamo gdje god to bude moguće. A što se tiče izvršavanja proračuna u prvom dijelu godinu, ne, e, mi iz komisije ćemo tražiti da se E, mobilizira preostala e, marža ispod maksimuma plaćanja. Sjećate se da ta marža postoji otprilike 710 e, milijuna, barem tako se to smatra, to smatra i parlament, a i komisija i mi ćemo pokušati da se sva raspoloživa sredstva u okviru višegodišnjeg financijskog okvira e, tu iskoriste, a ako bude potrebno privjeći ćemo i članku 13. i e, iz uredbe o višegodišnjem financijskom okviru. Dakle, e, predsjedniče, eto, kakva je sadašnja situacija i što namjeravamo učiniti, kojim ćemo instrumentima pribjeći, a sve to u vremenskom roku koji počinje teći od danas. Komisija će vjerojatno dati neke inicijative prije ljeta, a e, proračunske e, tijela, to su vijeće i parlament, nadamo se udovoljit će brzo na e, prijedloge i zahtjeve komisije. Mi naravno ovdje računamo na e, podršku parlamenta. Ako mi dopustite, rado bih da kolega Sorensen uzme riječ. Hvala lijepa. Kako bih odgovorio na ovo što ste malo prije rekli. Jasno vam je da ako e, se e, odbor za proračun bavi ovim problemom i ako imamo taj monitoring grup, e, to je zato što nas brine ova situacija koja može imati dramatične posljedice na neke politike Europske unije. Činjenica jest da Europski parlament se približava kraju saziva, a, nakon toga će doći novi parlamentarni saziv u međuvremenu. Nekoliko se tjedana parlament neće sastajati. U međuvremenu će možda biti i nekih hitnih potreba. Iz tog razloga mi pokušavamo predvidjeti sve što bi se moglo događati i ograničiti negativne posljedice e, tog perioda koji je neizbježan kada dakle parlament nije aktivan. E, hvala vam. Dakle, sada molim da glavna e, ravnatelj opće uprave za ekonomiju, gospodin Sorensen, uzme riječ. Hvala vam i najprije bih se htio ispričati jer sam donio slajdove, ali mislim da morate imati odličan vid da biste mogli slijediti prezentaciju na, na ekranima. Čak i ja je baš ne mogu vidjeti, ali dobro, ja imam to pred sobom pa mi je možda malo lakše. No, vjerujem u srž i mogu to vrlo jasno objasniti. Najprije se slažem sa kolegicom Jansen da imamo eto efekt e, lavine. Svake godine prikupljamo sve više e, nepodmirenih obveza i sve više kašnjenja. To znači da su to računi koje nismo platili i koji su sada naši dugovi. Situacija, kao što vidite na slajdu, je u, ovom trenutku takva da bez provedbe i jako sam zahvalan svim kolegama iz opće uprave za proračun i kolega u drugim općim upravama rade na tome i bez njihovih pojačanja imali bismo nepodmirene obveze koje bi bile znatno više od godišnjeg proračuna za e, preuzete obveze i još više od godišnjeg proračuna za plaćanja. I to bi bilo u redu ako da imamo dugačke projektne cikluse, ali mi moramo likvidirati i isplatiti u roku od 12 e, do 18 ili do 24 e, mjeseca. Tako da nema nikakve mogućnosti da to odgodimo, zato što E, oni koji rade u direktnom upravljanju trebaju gotovinu kako ne bi završili u stečaju. To naravno ne vredi za e, organizaciju UN-a, no čak i s njima smo potpisali okvirne sporazume o partnerstvu i pod tim ugovorima smo se obvezali da ćemo im 80% isplatiti za svjetski program za hranu i za ostale organizacije, a ja moram pasti na koljena i moliti ih da nam odgode te rogove, rokove. I oni bi to i htjeli napraviti, no naravno i oni imaju svoje granice. I ja ih ne mogu, ja to ne mogu tražiti do njih, od njih u nedogled zato što i mi onda ponovno si nabijamo dugove za sljedeće razdoblje. I to je prava dilema zato što kumulativni efekt, vidite e, razlika između dvije dva zelena stupa. Koja je razlika između e, sredstva za plaćanje i svo, sredstva za preuzete obveze? To se kotrlja godinu za godinom i još tu mogu onda dodati godišnja pojačanja koja ulaze i vrlo često, zahvaljujući dobrim kolegama u komisiji, dobijem jako puno kredita za preuzete obveze, da recimo odgovorim za Siriju, ali Mm, to ne dolazi uvijek u istim količinama. Tako da to znači e, da zapravo nosimo kamen oko vrata svo ovo vrijeme. I ako želite da budem iskren, do prošle godine smo mogli voditi ovaj model i riješiti ga zato što bismo na kraju godine na kraju godine smo, smo imali dakle sredstva za plaćanje koja su se mogla preraspodijeliti i mogli smo dobiti pomoć. No prošle godine taj izvor financiranja se jednostavno isušio. I postalo je vrlo teško, čak i uz pomoć e, opće uprave za proračun, aktivirati dovoljna sredstva da ispunimo deficite koje smo nakupili. I moram reći da smo dobili znatna pojačanja u smislu sredstava, stvarno jesmo i zahvalan sam vam svima, no problem je narasao do tolike razin, razine da ta dodatna sredstva jednostavno na kraju više nisu bila dovoljna. I vi ste i sami otkrili taj problem, jer ste mudro prošle godine predložili dodatni dodatno pojačanje za proračun za 2014 i predložili ste i da stavimo više e, kredita za plaćanje u e, pričuvu za hitnu financijsku pomoć. To je bilo vrlo kreativno, vrlo kreativna ideja, no nažalost nijedan od ta dva amandmana nisu prošla. Bila bi prošla, zapravo na taj način da su ti amandmani prošli, to bi nama u mojoj maloj trgovini puno pomoglo i sigurno bi nam pomoglo da budemo produktivniji te da bolje prerasporedimo ta sredstva. Gdje smo završili prošle godine? Budući da smo od nevladinih udruga trebali e, zatražiti da odgode plaćanja, nismo im dali 80% na početku, dali smo im 40% i onda nadamo se kad stignu sredstva nakon studenog možete dobiti ostatak nešto od tih sredstava je došlo tek sa proračunom za ovu godinu. I, i vama je jasno da kad ja moram isplatiti gotovinu u siječnju, to znači da se već uzimaju sredstva, da se to oduzima od sredstava koje sam već htio potrošiti za ovu godinu. Ali to ne možemo izbjeći i moramo priznati činjenicu da ti deficiti u plaćanjima, da se njima mora upravljati, jer je upravo rekao da ono što smo mi napravili je bilo sljedeće. Računamo na dobru volju proračunskog tijela, da će ta sredstva stići tijekom godine, no dok čekamo taj trenutak, morat ćemo paziti da ne ostanemo bez sredstava. Tako da, u takvoj se situaciji danas nalazimo. Vidite ovu plavu i žutu boju na ekranu. To pokazuje ukupnu, ukupan iznos e, sredstava za plaćanje koji su dostupni. I e, iznenađujuća vijest, iako za mene to baš i nije vijest, jer smo mi svjesni toga već neko vrijeme, Dakle, iznenađujuća vijest je da su sva ova sredstva u plavoj boji, da se s tim sredstvima ispunjavaju naše obveze iz 2012. i 2013. Tako da prije nego što uopće krenemo s novim ugovorima, moramo isplatiti u ovoj, u ovoj godini, kroz cijelu ovu godinu, to želim pojasniti, dakle ne u siječnju nego kroz cijelu godinu, ovo možemo predvidjeti. Dakle, možemo predvidjeti da ćemo morati isplatiti ovaj iznos. Tako da ja ne mogu početi trošiti taj novac zato što bi to bilo neodgovorno financijsko upravljanje. E, ovaj dio u žutoj boji, to je još više ograničavajuće zato što su to neplaćeni računi sa stanjem dakle 1. siječnja i to smo platili odmah sve čim smo dobili sredstva. Zatim smo stavili sa strane ono što bih ja nazvao fiksnim troškovima, to su dakle plaće za osoblje na terenu, e, plaćanje za njihove fiksne troškove, zato što ne želimo da ova neredovita plaćanja unište infrastrukturu koju smo uspostavili. Tako imamo te smrznute fondove, dakle fondove sredstva koja moramo rezervirati, i ostalo mi je manje od 100 milijuna eura na početku godine ako ću točno predvidjeti na što ću potrošiti novac tokom godine. Naravno, situacija s gotovinom je nešto pozitivnija, zato što ne moram potrošiti sav ovaj novac na početku godine. I to nisam učinio. Tako da još uvijek imamo nešto novaca u našoj blagajni. No, jasno je da ako želim provoditi ono što moramo provoditi, u tom slučaju trebam više sredstava. I sada dolazim do sljedećeg slajda. Znam da vam je teško vidjeti, ali eto da vam to objasnim i da skratim cijelu priču. Danas eto već imamo dobre vijesti zato što zahvaljujući mojim kolegama u općoj upravi za e, razvoj i u općoj upravi za proširenje, oni su pristali isplatiti mi e, sredstva za plaćanje, jer znaju da im nisu toliko hitna i da im neće trebati koliko trebaju meni. Tako da pretpostavljam da ste dobili e, prijedlog za prijenosom od 150 milijuna. To je za mene ta su, ključna, ta su sredstva za mene ključna jer će mi dozvoliti da nastavim sa uh, ugovaranjima za ovu godinu. Kako bismo dobili sva sredstva koja su nam potrebna i to, to je jedan razuman način, kažem razuman zato što to nije idealno rješenje, na taj način zapravo da bismo mogli preživjeti onako kako smo to uspjeli prošle godine, bilo bi mi drago da uz 150 dobijem još 250 milijuna u nekoj vrsti izmjene proračuna i to do kraja godine. Mm, to nam je eto na našem radaru, ne moramo sada ući u to, ali to je ono što bih ja želio. I naravno u ovom trenutku komisija je dala svoj prijedlog, sve je jasno. U našoj instituciji ja smatram da imam e, dovoljno prostora u smislu sredstava da počnem s ugovaranjem u toj poznatoj drugoj fazi. No, želim da to bude vrlo um, čvrsto, zato što se ne želim naći u situaciji da na kraju dana imamo ugovore i to posebice sa nevladinim udrugama koje u potpunosti ovise o nama. Tako da, ako ja s njima potpišem ugovor i odjednom u kasici nemamo više ništa, to bi bilo još gore nego da uopće od samog starta ne potpišem nikakve ugovore. Tako da sa 150 i onda još plus 250 milijuna uspio bih se izvući. Vi kao odgovorni menadžeri morate znati da i vi u ovom odboru vi u ovom odboru morate znati da ću i sa ovim sredstvima ja na kraju godine ostati s dugovima od otprilike 160 milijuna eura. E, to sam uspio, time sam uspio upravljati ove godine, nadam se da ćemo uspjeti i sljedeće godine, no definitivno nikome ne preporučam da taj iznos bude još veći, zato što na taj način stvaramo, naša snježna kugla samo raste i mislim da to nije odgovorno upravljanje. Tako da na svemu ovome moramo raditi zajedno, moramo surađivati sa vašim odborom i nadam se da će se odbor brzo sastaviti nakon eh, izbora za Europski parlament. No, tu se javljaju i pitanja o tome zašto smo se uopće, uopće našli u takvoj situaciji i što možemo učiniti u budućnosti kako se ne bismo ponovno našli u ovakvim problemima. Ovdje sam eh, izložio nekoliko ideja, to nisu čarobne čudesne ideje, sve su vrlo razumne i moramo si postaviti ta pitanja. Je li zdravo nastaviti raditi proračun za humanitarnu pomoć gdje sredstva za preuzete obveze budu uvijek mnogo viša od plaćanja ili plaćanja budu uvijek mnogo niža od e, preuzetih obveza. To je funkcioniralo u prošlosti kada smo mogli prenijeti novac na kraju godine, no Budući da se to sve manje radi i budući da to postaje sve kompliciranije, u tom slučaju mislim da moramo razmišljati o drugačijem načinu definiranja sredstava za plaćanje i preuzetih obveza i drago mi je da je ta ideja preuzeta u rezoluciji o razrišnici i siguran sam da možemo na tome još raditi. Još jedna ideja o kojoj razmišljamo je, e, su dodjeljeni prihodi gdje bi se uključile i zemlje članice, jer sam siguran da i zemlje članice pridaju vrlo mnogo pažnje humanitarnoj pomoći i mislim da bi bile voljne uzeti sredstva iz svojih državnih proračuna i prenijeti u naše. Imamo jedan dobar primjer iz Francuske. Francuska vlada je upravo potpisala dakle da će dati 20 milijuna eura za, da nam pomogne u financiranju situacije u, na obali Bjelokosti i svi čekamo srednjeročnu analizu višegodišnjeg financijskog okvira, naravno to je malo dalje u budućnosti, no morat ćemo iskoristiti i tu priliku. Te na kraju, mislim da svi znate da, da komisija i parlament e, razgovaraju o tome na koji način zadržati um, pričuvu za nepredviđene izdatke izvan gornjih granica. Jer ne možemo se naći u situaciji da zbog eto, gornje granice ne možemo pružiti pomoć u situacijama poput recimo na Haitiju. Ispričavam se ako sam bio malo dugačak, mogu ići mnogo više u detalje o tome na koji način upravljamo našim proračunima. Bili smo stvarno vrlo detaljni u procjeni svake zemlje, u procjeni svakog ugovora, da bismo vidjeli e, koja je situacija najhitnija, gdje vidimo da možda mogu preuzeti drugi donori umjesto nas. tako da smo ovaj vrlo uski e, proračun mm, na taj način smo upravljali tim proračunom. I htio bih zahvaliti svom osoblju zato što ovo je vrlo, vrlo teška situacija i htio bih isto zahvaliti e, zajednici nevladinih e, udruga na njihovom razumijevanju. Mi smo u redovitom kontaktu, nikada ništa nije savršeno, ali doista im se zahvaljujem na razumijevanju i na strpljenju. Hvala vam. Monsieur Hvala vam. Htio bih vas pitati da li možete ponovno prikazati e, tablicu sa četvrte strane. <clears throat> Naime, htio bih biti siguran da sam sve dobro razumio, tim prije što imate pravo, treba imati stvarno oko sokolovo. E, stoji, dakle, plaćanja potrebna za 2014. godinu. To su, dakle, vaše potrebe. A u sredini su raspoloživa plaćanja, dakle, nakon prvih e, e, transfera, nakon tih prvih virvana. Aha, prije, prije. Iz tog razloga ovdje stoji velika rupa. Dakle, raspoloživa plaća, sredstva za plaćanje e, i tu nemamo dovoljno novca. on nadalje desno stoje opcije zelena boja 776 to je prvobitna dotacija za proračun za 2014. godinu i tu biste htjeli dodati još 150 milijuna onih e, virmana u ime izmijenjenog proračuna broj 6 i želite još 250 e, milijuna ovdje o čemu je govorio glavni ravnatelj Jean Jean <clears throat> i <clears throat> na taj način bi se godina završila sa zaostacima e, kao što obično ima svake godine s kojim možete <clears throat> um, e, s kojima se možete nositi. Da, to je nešto što ne bi onda više bila skandalozna svota. Ono što vas ja želim pitati je zapravo sljedeće. Vi ste vrlo dobro predstavili koji postoje vrlo hitne potrebe. Postoje neke operacije kojima izravno upravljate vi ili pak nevladine organizacije i e, vi, a isto tako postoje s druge strane i ugovori e, koje imaju Ujedinjeni narodi. Dobro, s Ujedinjenim narodima možete više manje se dogovoriti ako kasnite s plaćanjem, ali ne previše i to je svakako nešto što se može samo djelomično napraviti. Ali kakva je situacija sa zagašnjelim plaćanjima prema drugim organizacijama kao što su primjerice UN narodi? Je to ono što je e, odgovara ovim zaostacima ili je to nešto drugačije? Gospodine predsjedniče, tu bi morao napamet računati, ali polovina našeg godišnjeg proračuna izdvaja se za međunarodne organizacije. Mi smo naime s njima pregovarali i imali su pravo na onih 80, dakle oni su se spustili na 40. To je faza prefinanciranja, što znači da moramo dati polovinu, malo manje od polovine polovine, dakle otprilike četvrtina. Ako imate 800, to je četvrtina od 800, dakle tu smo negdje. Ono što moram reći, i to je zaista služena čast nekima od tih organizacija, oni su došli i rekli su ne morate nam bilo što platiti, samo potpišite ugovor, platit ćete nam sljedeću godinu. To je jako zanimljivo i zgodno, ali to je jako opasno jer ta čuvena no, nagomilavanje e, koje je Jensen opisala kao e, kuglu snijega kao grudu snijega, e, to je vrlo opasno jer se gruda kotrlja i samo postaje sve veća i pretvori se u lavinu. Dakle, ne bismo smjeli tako poslovati, ali te su svom organizacije ipak puno pomogle. Što se pak kamata tiče, i oni također imaju pravo da prime kamate na zakašnjela plaćanja. Oni su nam isto tako rekli da to neće E, napraviti. Tamo gdje mi plaćamo kamate, to je za nevladine organizacije i to mi se čini normalnim. Hvala vam e, lijepa. Dobili smo vrlo precizne podatke od <clears throat> e, opće uprave za ekonomiju. sada <clears throat> iz uprava DEFKO. Ja sam onaj koji se bavi pitanjima e, vezana za e, razvoj i suradnju. <clears throat> Mi smo imali <clears throat> dobru prošlu godinu jer su naše izvršenja bila od 100% bilo što se tiče preuzetih plaćanja ili izvršenih plaćanja. Naravno i mi nagomilavamo za ostatke iz godine u godinu, za ostatke projekata koje treba provesti. Za 2013. godinu postoji razlika između 1,9 milijardi e, eura <clears throat> koje e, između preuzetih obveza i izvršenih plaćanja i oni nam preostaju za ovu godinu. Što znači da instrumenti kojima rukovodi opća uprava DEVKO imamo obveze koje nismo namirili od 15,5 milijardi. Od tog dijela obaveza koje su došle za e, podmirenje imamo mali nedostatak e, proračunskih sredstava za, koji su trebali doći na naplatu koji su izazvali kašnjenje početkom ove godine od 300 milijuna eura. Za 2014. godinu imamo proračun koji nam mora omogućiti da upravljamo prethodnim e, programima, ali i novim programima. 11. ožujka 2014. godine usvojeni su financijski instrumenti za period 2014. do 2020. godine. Kao po dogovoru sa, e, kako što je bilo dogovoreno, mi smo dakle s proračunom DEVE i AFET Europskog parlamenta e, počeli e, se dogovarati. E, sutra ćemo imati sastanak s njima. To će biti podvrnuto postupku komitologije kako bi se usvojilo prije ljeta. Prema tom prvi godišnji akcijski plan, odnosno odluke za financiranje, donijet će se za neke od njih prije ljeta, no za većinu njih prije kraja o tekuće godine. Imamo dakle preuzete obveze od preko 4 milijarde eura i nešto preko 3 milijarde eura o kojeg treba ići na naplatu. Tu postoji 1,4 milijarde eura razlike koja će na kraju uroditi e, e, za e, zaostacima plaćanja od 1,3 milijarde. Imamo nekih problema sa proračunskim sredstvima na naplatu koja prispjevaju 2014. godine. E, kao što su e, moja dvojica kolega rekli da trebamo u okviru komisije biti solidarni i moramo e, već izdvojiti sredstva za humanitarne plaćanja, plaćanja za humanitarne svrhe. Međutim, imamo problema. Moramo dakle praviti virmane s jedne proračunske linije na drugu kako bi smo e, e, davali sredstva tamo gdje će ih uskoro neće biti. Tako e, smo imali situaciju za ljudska prava 67%, 50% za podršku civilnom društvu. Dakle, mi smo se koristili proračunskim sredstvima u onim linijama gdje je dospjeće plaćanja krajem godine kako bismo stavke za ljudska prava e, e, ili pak podršku za E, građansko društvo e, da bismo njih ojačali. Dakle, ako od sada pa do kraja godine ne dođe do jačanja određenih proračunskih stavki, nećemo e, moći ne pribjeći drastičnim mjerama različite prirode, a eventualno ćemo morati i odgovoriti neka pražnja za 2015. godinu, što znači da će se problem samo prebaciti na sljedeću godinu. Što se tiče odbora DEFKO, mi se nadamo da će se izglasati još jedan izmijenjeni proračun koji bi nam omogućio nova sredstva do kraja godine. Hvala. Hvala vama. Da li u području kojem se vi bavite i gledano dugoročno imamo e, neke ideje o e, e, razumnim proporcijama vezanim za ta dospjeća plaćanja. Naime, neka formula da li postoji jer zna se za recimo za sredstva za naplatu postoji tako matematička formula ako stavimo x sredstava tu e, onda će nam trebati ta i tako dalje. Da li ovome što vi sada govorite postoji tako jedna formula da li za pod za rok od 2014. do 2020. godine i jesmo li u okviru tih e, e, formula. Da, naravno da ne izvršavamo proračun postotno, naročito ne u nekim područjima, na primjer kad se radi o infrastrukturi. Možemo se naći u situaciji gdje bi moglo doći do promjena politika u zemljama partnerima i zbog toga moramo neke stvari reprogramirati ili ih <clears throat> otkazati. A onda pak vidimo da postoje programi koji ne funkcioniraju, pa je onda bolje da se s njima prestane. Prema tome, vrlo široke procjene nam ukazuju da bi nam trebalo biti recimo 85 do 87 posto e, sredstava za, predviđeno za plaćanje u odnosu na preuzete obveze. Hvala lijepo. Sada gospodin Marge kao posljednji predstavnik komisije. Hvala lijepa. Ja sam šef odjela koji se bavi instrumentima za vanjsku politiku. Mi smo odgovorni za instrument koji pridonosti stabilnosti i miru. A naš je cilj kako bi Europska unija odgovorila na krize i suhobe koje se pojavljuju u svijetu. Što se tiče instrumenta za stabilnost i za brzu reakciju, mi često smo oni koji prvi reagiraju na Europske unije e, priskočimo u pomoć stanovništvu koji se nalazi u sukobu i to prije svih drugih. Mi e, radimo na kratki rok, otprilike 18 mjeseci i zbog toga je našim partnerima potrebno da e, odmah sredstva budu na raspolaganju kako bi oni mogli ostvariti svoj zadatak. Akcije u Ožujku su e, za Ukrajinu, Siriju, Sudan, e, Južni Sudan i e, Centralnu Afričku republiku. Što se tiče dospijeća plaćanja, u ovoj fazi, u ovoj fazi godine smo potrošili gotovo 70% sredstava za ovu godinu, znači oko 102 milijuna eura, a počeli smo godinu sa zaostacima za 2013. godinu. Mi smatramo da instrument stabilnosti e, će trebati pojačanje od otprilike 50 milijuna eura do sredine godine, dakle lipanj, e, srpanj. I zaista se nadamo da će parlament to izglasati. Ja sam tu da vam dam sve e, potrebne elemente i informacije u tom smislu. Hvala lijepo. Čuli ste dakle različite predstavnike Europske komisije, dragi kolege. Želi li netko među vama uzeti riječ? E, izvjestiteljica možda? Kao prvo htjela bih zahvaliti e, Zanimljivo je da upravo ona područja koja su najviše pogođena, doduše mala su, ali radi se o tome da vrlo ograničena mala sredstva mogu učiniti mnogo dobra. I koliko sam ja shvatila kad je riječ o programima razvoja, to, tu situacija nije toliko e, hitna i ponekad se programi i ne e, realiziraju iz različitih razloga. To je dakle jedna stvar. mislim da bismo trebali biti odlučni kad kažemo da za tako mala ograničena sredstva doista je žalosno ako Evropska unija ne može ispuniti svoje obećanja. To je jedna stvar. Također smo postavili izvjesna pitanja u vezi sa e, palestinskim programima, e, podršci e, E, palestinskim e, vlastima i tu smo dobili neka objašnjenja što se tiče očekivane implementacije ovih linija proračuna, ali mislim da bi to trebalo prezentirati malo šire jer E, sad se tu pojavljuje pitanje Sirije i Libanona gdje su potrebne, potrebe ogromne i bilo bi lijepo čuti vašu procjenu situacije i da li i što se tiče odobrenih sredstava za e, preuzete obaveze i za plaćanja, da li ćemo moći podmiriti potrebe u ovom području? To bi bilo moje glavno pitanje. Merci Anne, Paul Hvala vam. Sad Paolo Rubik ima riječ. Moje pitanje je kako će se to odraziti na buduće projekte. Na primjer, sa povjerenikom Oettingerom smo imali jedan razgovor o na primjer o tome da u najsiromašnijim područjima Afrike na primjer postoji e, nedostatak energije i tu bi e, na primjer solarni paneli mogli biti e, velika pomoć to bi bio projekt koji bi dobio podršku i od Vatikana i od Jedinjenih naroda. Da li će i takvi projekti morati biti odgođeni ili kako to komisija, kako e, komisija predviđa da će se tu odvijeti situacija? Hvala, ne znam imaju li kolege neka druga pitanja još? Ne znam tko od vas želi odgovoriti. E Gospodine predsjedavajući, ja sam, e, moje ime je Mihajl ja sam e, ovdje iz e, opće uprave za susjedstvo i bit će mi drago da s vama podijelim neke informacije koje ja imam. Kao što su moje kolege rekli u slučaju humanitarne pomoći, očito postoji velika potreba za sredstvima za plaćanje jer e, to su programi koje realiziraju Ujedinjeni narodi i nevladine organizacije. Kad se radi o fondovima za europsko susjedstvo, osobito što se tiče Sirije, tu smo u tu nismo u različitom e, scenariju. Prošle godine je mobilizirano 280 milijuna eura kako bi se izašao kraj sa sirijskom krizom i to u tri zemlje u Libanonu, Jordanu i Siriji. Prema potrebama, prema situacijama u zemljama mi smo upotrebili svaku mogućnost, svaki, svaki vid pomoći a kad to kažem onda e, mislim da na primjer u zemlji kao što je Jordan bilo je moguće e, da smo na primjer e, poduprli ministarstvo obrazovanja sa 30 milijuna eura kako bismo pružili obrazovanje izbjeglicama i također onima koji su primili izbjeglice E, agencije Ujedinjenih naroda razne i također nevladne organizacije su tu sudjelovale e, mi smo iskoristili njihovu pomoć. Međutim, e, naša situacija tu nije mnogo različita od situacije koje su vam predložili kolege iz drugih općih uprava prije mene. Dakle, kontekst e, je da je to pomoć za razvoj i to su programi koji dulje traju, pa je malo lakše tu rastegnuti plaćanja, ne samo e, u periodu od šest mjeseci, nego i u periodu od godine ili dvije godine. E, međutim, mi smo uspjeli e, platiti sve obaveze za 2013. ali to je moguće samo ako ta plaćanja e, su prioritet, ako imaju prioritetni status ista stvar je u osnovi istina i što se tiče naše pomoći Palestini. Ako pogledamo ovogodišnji proračun, e, dobili smo e, sredstva za preuzete obaveze za 300 milijuna eura, podijeljeno na tri dijela, oko 68 milijuna za direktnu financijsku pomoć, 80 e, milijuna za specijaliziranu agenciju Ujedinjenih naroda za izbjeglice i 22 milijuna za projekte na e, palestinskom teritoriju. Međutim, samo 200 milijuna imamo za e, plaćanja, dakle dvije trećine u usporedbi sa sredstvima za preuzete obaveze i mehanizam Pegas i e, sredstva za agenciju Ujedinjenih naroda moraju biti plaćena e, do 100%. Dakle, samo e, kod projekata koji imaju dulji rok trajanja možemo odugovlačiti sa plaćanjima, odnosno odgađati i prenositi plaćanja, ali dvije trećine sredstava su naše obaveze prema, direktno prema palestinskim vlastima i to mora biti plaćeno odmah. Drugim riječima, 200 milijuna e, nije dovoljno. E, ja vam mogu dati i druge primjere. E, ima velikih slonova u sobi, a najveći od njih je pitanje Ukrajine. E, naš doprinos od 11 milijardi eura koje je obećano, e, to ima smisla samo ako se isplati vrlo brzo, a ne u roku od 6 do 7 godina. Dakle, e, u ovom trenutku vam nisam u stanju dati precizne brojke, ali E, po mom mišljenju osobiti napori Europske unije da se pomogne Ukrajini ove godine e, poješće veliki dio sredstava odobrenih za plaćanja. E, I možda što se tiče drugog pitanja, da, financiranje energetske opskrbe energijom je jedan od prioriteta Europske unije. Mislim da u ovom kontekstu ćemo možemo reći da će većinu e, takvih projekata se financirati iz europskih fondova za razvoj gdje nemamo takva e, ograničenja kao kod humanitarne pomoći dakle e, zahvaljujući tom specifičnom instrumentu europskom fondu za razvoj tu će možda situacija biti bolja Hvala lijepa. Nema drugih pitanja. U redu. U kom slučaju se zahvaljujem našim gostima iz Europske komisije, te vam predlažem da pređemo sada na šestu točku dnevnog reda. Radi se zapravo o zaključcima koje moramo izvući iz ovoga o čemu smo upravo razgovarali. Naime, situacija sa e, dospjećima plaćanja. Nakon što smo saslušali e, različite rasprave e, ka i našu skupinu koja prati situaciju s tim. Naši su izvjestitelji Jan Mulder i Jan Jensen sačinili dakle materijale koji ste dobili, a E, s druge strane, ja sam zajedno sa kolegom Brokom, predsjednikom odbora AFET, napravio određene e, materijale i e, mogu sada odmah dati riječ Janu Mulderu izvjestitelju. Hvala gospodine predsjedavajući. S velikim zanimanjem sam slušao prethodna izlaganja. Ovo što ja imam za reći je vrlo slično. Kao prvo, ako pogledamo proračun za 2014. četrnaest e, možemo reći da je 6% niži od e, proračuna za prethodnu godinu. E, dakle, većina zemalja članica smanjuje proračun za Evropsku, još uvijek smanjuje se proračune i potrebna je politika štednje. Kad smo usvojili ovaj proračun, a toga se živo sjećanj, sjećam, u, u zgradi vijeća koja je nedaleko odavde, e, e, vjerovali smo da rečeno je bilo da će to biti dovoljno i po prvi put u povijesti vijeće nam je bilo dalo više sredstava nego što je bilo inicijalno predloženo. Sjećam se da sam tada rekao da e, nisam baš jako zadovoljan, ali u svakom slučaju Mislim da je to tada bio doista understatement. Ako pogledamo sadašnju situaciju, a tu moramo uzeti u obzir e, da u novom višegodišnjem okviru imamo niz e, instrumenata za fleksibilnost i tako dalje, tako dalje. Nešto oko jedne i pol milijarde eura, ako se na brzinu baci pogled, ali ako pogledate e, tablicu u mojim pa papirima dobit ćete oko 221 milijardu eura i možemo se samo nadati da računi neće stizati prebrzo i što, dakle, što možemo očekivati u bliskoj budućnosti? E, tu se, to je sad nagađanje, ali prema informacijama koje ja imam, a to se također nalazi u tablici, u dokumentu, 1,1 e, milijarda e, eura je ono što će nam vjerojatno trebati, dodatnih 1,1 1,1 milijarda. U poglavlju 4, možda 400 milijona. E, vi ste zatražili informaciju skupa sa e, gospodinom Broka, Brokom. Pitanje što činiti sada. Kao prvo možemo se samo nadati da je komisija bila u pravu, ali ja nisam baš preveliki optimista, vidjet ćemo što će se dogoditi. Koje su mogućnosti, odnosno moguće opcije? Kao prvo možemo smanjiti obaveze. Nisam siguran je li to moguće e, što se tiče pravne strane stvari, ako postoje sporazumi i obaveze, da li je moguće to ograničiti? To nisam siguran, ali to spominjem kao opciju u slučaju ako me zemlje članice ne budu dostavile e, više novca, e, onda ćemo možda morati pribjeći tome, ali ne znam je li to s pravne strane moguće. E, kao drugo smanjenje plaćanja dakle e, sve to ograničeno marginama višegodišnjeg financijskog okvira za, u svakom slučaju za svaku odluku potrebna je jednoglasna odluka na vijeću a nisam siguran da ju je moguće postići dakle za što god spomenemo iz koju god stavku iz proračuna e, spomenemo oko 28, 29, 30 milijardi su svote koje bi nam bile potrebne ove godine. I potrebna, posljednja opcija, a ja pozdravljam svaki prijedlog koji bilo tko u ovoj e, dvorani može dati, je da uvedemo restrikcije što se tiče plaćanja. Većina ovoga e, nastala je kao posljedica politike zemalja članica. Dakle, ako nema novca, moramo reći zemljama članicama, nažalost, ne možemo refundirati e, troškove, za, odnosno račune za projekte koji su realizirani ne možemo platiti jer nam niste dali dovoljno novca. Kao što je u prethodnoj raspravi već spomenuto, ako imate ugovor sa privatnom kompanijom i u tom ugovoru stoji da ako ne platite na vrijeme morate platiti kamate, onda je to doista efekt snježne grude. Ako postoji mogućnost da se nema dovoljno novca za plaćanje u takvoj situaciji, onda se prvo moraju isplaćivati sredstva za one ugovore gdje ćemo biti kažnjeni ako kasnimo s plaćanjem. E, zemljama članicama e, moramo reći da ako dođe do takve situacije nećemo im moći refundirati sredstva za projekte. Hvala lijepa. And I čak i u, u sljedećim mjesecima, jer neki od nas e, su već u predizbornoj kampanji, dakle već im to možemo reći. Da li još netko želi, e, An, da li želiš ti dopuniti? Da, situacija je dosta alarmantna zato što sve ove potrebe za plaćanje o kojima govorimo sve su to zapravo plaćanja starih ugovora. To su obveze koje moramo ispuniti. I ako pogledate e, ovu tablicu na stranici broj 4 koja nam pokazuje e, ekstra potrebe koje se očekuju u 2014. i tu je razlika od 711 milijuna. Ja ne spomenuo još e, neka sredstva za e, istraživanje, no postoje još neki drugi dijelovi poput fonda za prilagodbu globalizaciji, zatim potrebe za e, fond solidarnosti, te mobilizacija pričuve za hitne slučajeve. Sve to pokazuje da naš argument u kojem se slažemo s komisijom da plaćanja ovih instrumenta, je daleko iznad gornje granice i s tom ćemo se bitkom morati suočiti ove godine. To mora biti vas, jasna točka, na taj način tumačimo sporazum i situacija u kojoj se nalazimo zapravo ne donosi nikakva sumnja o tome na koji način moramo postupiti. Ovo je daleko iznad gornje granice. A druga mjera koju je Jan spomenuo, kako možemo nastaviti, možemo li smanjiti razinu e, obveza. Da, vidimo da u području regionalne politike da postoje određene zemlje članice koje imaju poteškoća u izvršenju omotnice kojim je dododjeljena. a imamo i e, klauzulu o prestanku važenja tih odredbi, tako da moramo vidjeti e, postoji li politička volja za tu sunset e, odredbu. Znam da je to već učinjeno do sada, da su, na primjer, zemlje poput Italije ili Ujedinjene kraljevine su vratile novac jer ga nisu uspjele potrošiti na vrijeme. No što ako je slučaj siromašne zemlje i koja to ne može učiniti, hoće li postojati politička volja da se to učini ili će komisija reći oprostite, to moramo učiniti, dobili ste sva sredstva, niste ih potrošili, prošle su tri godine, mi sada moramo uzeti taj novac natrag. Komisija je već rekla da moramo iskoristiti e, sve instrumente, uključujući i e, pričuvu za nepredviđene izdatke, te uključujući i povećanje e, plaćanja, no Jan je spomenuo i ograničavanje plaćanja. Mislim da je to interesantan prijedlog, možda je to već i učinjeno. Ranije sam spomenula ogromna zapravo ogromne kamate e, na dakle, dugove za nevladine udruge, govorimo o gotovo 300 tisuća eura, to je komisija morala platiti zato što je kasnila sa ispotom svojih obveza. I to će ići sve privatnim ugovarateljima i e, nevladinim udrugama. Tako da zemlje članice moraju biti strpljive i čekati novac ako ga nemamo a onda pa s druge strane one su te koje ne žele dati novac. Tako da to je jedino mjesto na kojem vidim da se možemo malo protegnuti, ali to bi za neke zemlje e, moglo biti vrlo bolno, zato što, kao što znamo, brojne države članice se nalaze u velikim financijskim poteškoćama, tako da i to moramo uzeti u obzir. Hvala, ne da li možda vi, glavni ravnatelj, imate možda neke primjedbe? E, hvala. Da, analiza gospodina Muldera e, vrlo je temeljita. Što se pak rješenja tiče, moram reći da se nalazimo zaista u velikim poteškoćama. Kao što smo čuli, ono što smo mi platili su zapravo obveze za prošli period. A ono što dakle, smo preuzeli kao obvezu jedino možemo platiti, drugog rješenja nema. Što se tiče rješenja, osim fleksibilnosti, a to je ograničena mogućnost u odnosu na potrebe koje posjete, postoje, ako je dakle rješenje raditi na obvezama, onda se postavlja pitanje na kojima. Jer sve te obveze su rezultat dogovora do kojeg je došlo jednoglasno za vrijeme pregovora i zna se koji postoji, koji je maksimum za isplatu. A svatko se nada da će on dobiti sredstva koja će se prvo platiti. Ako nešto mijenjamo, sasvim sigurno doći će do izmjene ravnoteže višegodišnjeg financijskog okvira i to neće biti neznatno promijenit ćemo političku ravnotežu. Ako promijenimo e, naše preuzete obveze, onda to politički nešto mijenja. Jer u kojem će se to glavi onda mijenjati? Jednoj? Stavku jednom? Dva? Dva ili dva B? E, četvrti, četvrtoj glavi? Petu smo već i tekako e, mijenjali. Ako se pozovem na ono što se svake godine događa u vijeću prilikom pregovora vezanih za proračun vidimo da neto doprinositelji žele smanjiti svotu u ime kohezije. A vidimo da je izravna reakcija korisnika ta da oni žele da se smanji sredstva za poljoprivredu. To pak neke smeta ili pak za pročutku glavu 1a. Dakle, što vidimo na kraju? kohezija i drugi stavci se međusobni pobiju i onda se e, malo nešto uzme prilikom rubri, odnosno glave 1a, a to sve ide na uštrb rastu. Međutim, manevarski prostor vrlo je malen. Drugim riječima, nalazimo se zaista u jako teškoj situaciji. Osobno mislim da jedini način da se iz te situacije izvuče, jednostavno da se e, ustraje. Treba sve ispoštovati, treba se tražiti da e, vijeće se drži toga da ako se nešto plaća što nije ušlo u proračun, onda sredstva iz kojih se plaća ne smiju biti proračunska sredstva. A mi sada čekamo da e, dođe do koncentriranja e, u mjeri da se plati onim zemljama kojima to najviše treba. I e, moramo dakle pokušati izdržati izdržati naročito onaj period kad će doći do maksimalnih plaćanja kako ove godine tako e, sljedeće godine. A što će se dogoditi što je još važno sa sredstvima koje dospijevaju na plaćanje? Tu će sljedeća i saziv Europske komisije morati zaista donijeti neka stvarna rješenja a to će odlučivati onda moj nasljednik. Sada Salvador Gariga. Hvala vam predsjedniče. Mislim da ova rasprava još preuranjena, no zasigurno će sljedeći parlament, a već i ovaj zapravo, morati reći nešto o tome koja će biti e, razina sredstava za plaćanja koja će biti potrebna za 2015. Od rješenja. Prvo što valja razmotriti je da nećemo uspjeti potrošiti plaćanja za razdoblje od 2015. do 2020. zato što kao, kao što komisija dobro zna, odobravanje operativnih programa u najboljem mogućem scenariju se neće dogoditi do jeseni, čak i kasne jeseni ove godine. Tako da nećemo imati nećemo imati mnogo sredstava. A što se tiče ovoga što se nakupilo u prethodnom razdoblju, kako nam je predstavio povjerenik Levandovski, njegov prvi kalendar plaćanja se temeljio upravo na tome da postojeća plaćanja u budžetu za 2014. pokre i prethodno razdoblje. Morat ćemo izvršiti evaluaciju, a s druge strane vidim i rješenja koja nudi kolega e, Mulder, no vidim tu i puno poteškoća. Kao prvo, zato što je ovdje riječ o političkim odlukama, a od političke odluke utječu i na parlament i na vijeće kao dvije zakonodavne grane. Dakle, u vijeću u kojem se mora sve odobriti kroz e, većinu, a u parlamentu u kojem se također moraju donijeti odluke o tome može li se e, definirati sniženje sredstava za preuzete obveze. Tu smo već situaciju imali u prethodnim godinama. Pred, e, ako bude i dalje ras, ako budu i dalje rasle dakle, nepodmirene obveze, mislim da zaključna rasprava je bila da sredstva za preuzete obveze izražavaju političku volju ovog parlamenta i da je to bila naša ideja izražavanja gdje su prioriteti. A sada smanjiti sredstva za preuzete obveze, znači, to bi značilo da će parlament morati revidirati svoje političke prioritete. No to ostaje sljedećem sazivu, oni će se morati baviti toj situaciji, s tom situacijom. Druge, e, s druge strane, nema sredstava niti instrumentima fleksibilnosti i isto tako nije potrebno potrošiti sva ta sredstva ako znamo da ćemo kasnije to morati nadoknaditi. Možda u trenutku kada se gospodarska situacija popravi, možda u 2015. Mislim da je najlogičnije rješenje dao glavni ravnatelj, a to je da sačekamo srednjoročnu e, reviziju financijskog e, sporazuma i tu ćemo morati, e, naravno tu ćemo morati povećati gornje granice. Morat ćemo provesti tu srednjoročnu analizu, no to će se moći učiniti tek mm, dakle u jednom e, financijskom ambijentu koji će biti mnogo drugačiji od ovog današnjeg. Nadamo, jer se nadamo da će financijska konsolidacija i reforme koje se provode u zemljama članicama da će dovesti do bolje gospodarske situacije. Tako da mislim da danas ova rasprava nije potrebna. Komisija ima svoj kalendar plaćanja koji je dobro prilagođen. Znamo da u 2014. da što ćemo moći učiniti za 2015. a 2015. ćemo već govoriti o potrebama da se revidiraju e, gornje granice i financijske perspektive. Mislim da ne možemo sada više reći o tome. Dobro je znati e, kakva je situacija. Moramo obavijestiti naše države članice i naše klubove zastupnike o stvarnom e, stanju financija, no mislim da u ovom trenutku ne možemo učiniti mnogo više, već jedino eto, stisnuti zvonce za alarm i dakle pobrinuti se da se to krene rješavati. Hvala Salvador. Da, radi se stvarno o problemu koji je elementaran. Ulazimo uskoro u predizbornu kampanju za novi saziv Europskog parlamenta. Moje osobno mišljenje je da mi kao članovi odbora za proračun, ako sudjelujemo u predizbornoj kampanji, imamo obvezu da obavijestimo kako naše političke stranke, tako i naše sugrađane da u ovom času Europska unija nema sredstava da vodi one politike koje je odredilo Europsko vijeće, te da će se u sljedećem sazivu zaista morati iz toga izvući i zaključiti posljedice. Dakle, neki će reći da treba smanjiti ambicije, neki će pak reći treba povećati sredstva, e, treći će reći da treba kompromis, četvrti će reći da treba imati vlastite izvore prihoda. Dakle, preko sutra ćemo konačno e, uspostaviti temelje za vlastita sredstva. No, u svjetlu ovoga što su naši izvjestitelji napravili u nekoliko posljednjih tjedana i hvala im na tome. Sada konačno imamo dakle točne podatke, a dospjeća plaćanja su u izvjesnom smislu dug koji se nagomilao a, ovih posljednjih godina, a naši će nasljednici morati s dužnim poteškoćama voditi europski proračun u sljedećem savezu, sazivu. E, to je dakle moje osobno mišljenje i ja ću se na taj način e, ponašati u mojoj zemlji za vrijeme predizborne kampanje. Htio bih sada pitati e, izvijestiti da li oni nešto žele reći, drugi se također ne javljaju za riječ. Prema tome hvala svima. E, mi smo završili s dnevnim redom e, sastanka odbora za danas poslije podne. Prema tome, e, ovime zaključujem tu sjednicu i naš će se odbor ponovno sastati sutra u 9 ujutro. Počet ćemo s glasanjem. Molim koordinatore da ostanu u dvorani, ipak jer ćemo kad smo već ranije završili, odmah nastaviti sa sastankom koordinatora. Molim prevoditelje da ostanu u kabinama iz kabi, sljedećih kabina Francuske, Engleske, Njemačke, Španjolske, Španjolci zbog Salvatorea. Koliko čujem, Alda nije danas ovdje, pa nam portugalski nije potreban. Svi ostali prevoditelji mogu otići. E, priček, napravit ćemo stanku samo na pet e, minuta kako bi svi oni koji ne trebaju biti u dvorani mogli izaći, a koordinatori koji nisu još došli na sastanak mogli ući. Hvala.